Zapisnici i usvojeni tekstovi sa jučerašnje sjednice su dostupni, imali primjedbi, nema. U tom slučaju su zapisnici u tom obliku usvojeni. Kao sljedeća točka dnevnog reda